Dear colleagues, we uh, start. Poštovane kolege, evo možemo početi sa sastankom. agenda, Uz usvajanje dnevnog reda, ako nemamo nikakvih prigovora, onda se dnevni red može usvojiti bez izmjena. A sada imam i određene informacije. Prva obavijest se tiče ispravke uredbe 536 iz 2014. godine Europskog parlamenta i vijeća o kliničkim e, istraživanjima medicinskih proizvoda za ljudsku upotrebu kojim se opoziva direktiva iz 2001. godine. E, uredba broj 536 je uredba u kojoj je ustanovljeno da je došlo do greške, a parlament je dao svoje mišljenje ovoj uredbi 2.4.2014. godine. E, ustanovljeno je da postoji neusklaženost između članaka 8. E, stavak 5. 19. stavak 3. i 23. stavak 5. u kojima imamo istovjetan tekst. Europski parlament je zatražio od nadležne službe vijeća da e, se odobri ispravljanje ovih greški. Stoga je pripremljen tekst kojim bi se ispravio ovaj prethodni tekst u skladu s člankom 231. stavkom 3. Nadležni odbor će razmotriti e, novi tekst i ukoliko je zadovoljan njime onda se e, ova izmjena i dopuna može unijeti u uredbu. E, do sada nismo imali prigovora. Ako ne budemo imali nikakvih prigovora na tekst koji su dobili svi članovi odbora ENVI, onda će ovaj tekst e, biti izmijenjen i to će biti objavljeno na plenarnoj sjednici u listopadu. AFKO odbor je predložio e, reviziju poslovnika Europskog parlamenta ova revizija se tiče broja pitanja koji su bitni za odbore ENVI. Najprije glede e, pregovora, interinstitucionalnih pregovora na zakonodavnim e, aktima. E, ovdje imamo vrlo kratke rokove jer je krajnji rok 8.11. Kako bi e, Envi mogao dati mišljenje o ovome postoji e, rok za amandmane, a to je četvrtak 6. listopada u podne. Glasovanje će se održati 13. listopada, amandmani koji budu usvojeni će biti priloženi mišljenju Enviju. Danas imamo prijevodno 21 E, jezik i kao i obično imate dokumente u elektronskom obliku. A sada možemo preći na glasanje. Najprije o transmasnim kiselinama. Ako ste spremni, onda možemo odmah početi sa ovim glasanjem. Amendment, amendamento 54. Chi a favore? Amendment 54. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 56. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 58. za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Amandman 59. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 60. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 5. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 65. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 66. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 67. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 68. za. Ispričavam se. Prelazimo na amandman 69. 68. se ne razmatra. 69. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 71. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. osmi za, protiv, suzdržani, odbija se. 79. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 85. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 87. za, protiv, suzdržani, odbija se. 88. za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 91. za, protiv, suzdržani, odbija se. 92. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv,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 Usvaja se. Kompromis 3. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 33. U dva dijela. Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv suzdržani, odbija se. Amandman 34. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 35. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 37. za, protiv, suzdržani, odbija se. 37. za, protiv, suzdržani, odbija se. 38. za,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 45. za, protiv, suzdržani, odbija se. 46. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 50. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51. za, protiv, Suzdržani odbija se. 52. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 53. za. Protiv. Suzdržani odbija se. Konačno glasovanje elektroničkim putem. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam sponzorima. Sljedeća točka dnevnog reda. Votiamo adesso eh, an aviation strategy for Europe. Točka broj 5, strategija zrakoplovstva za Europu.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 Usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 49. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56. za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 69. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Konačno glasovanje elektroničkim putem. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvoram glasovanje. approvato se adesso continuiamo la nostra nastavljamo dakle sa sastankom razmatranje nacrta mišljenja odbora ENVI za potrebe odbora TRAN, logistika u Europskoj uniji, multimodalni promet u novim koridorima mreže TNT molim sve zastupnike koje ne zanima rasprava o ovoj točki da napuste prostoriju u tišini i u kratkom vremenskom razdoblju kako bismo dali mogućnost izvjestitelju gospodinu Zofoliju da predstavi svoj nacrt mišljenja. Dear colleagues, Poštovane kolege, please leave the room Molim vas da oni koji žele napustiti prostoriju to učene sada i da ovu zanimljivu raspravu koju vode, e, vode izvan prostorije. Gospodine Lofili, izvolite. Hvala. Odbor za promet je zatražio mišljenje o izvješću na vlastitu inicijativu koje se bavi logistikom i multimodalnim prometom u novim koridorima TNT mreže. Riječ je o strateškom koridoru, a logistički prijevoz ima udio 13% u europskom BDP-u i cijena završenog proizvoda ovisi o logističkim troškovima. Mi smo zatražili od komisije da izradi novu logističku strategiju za promet roba do 2017. godine i to u svjetlu ovih dalekosežnih promjera i izbjegličke krize što ima posljedice i po promet roba i također s obzirom na Brexit, a također i s obzirom na obveze koje smo preuzeli na konferenciji COP21 u Parizu da smanjimo emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine, a posjećamo da sektor prometa ima udio u emisijama od 25%, a dvije trećine tih emisija ovise o cestovnom prometu. Očito je dakle da treba poraditi na održivosti naročito cestovnog prometa koji je najkorišteniji jer nas stoji najmanje i u smislu troškova i vremena, a također to je i pitanje navika. Treba dakle promicati promjenu navika i mentaliteta. Kada je riječ o navikama i ponašanjima, treba staviti naglasak e, i na širenje strategije takozvane just in time kada govorimo o prometu roba. Danas e, prisustujemo smanjenju zaliha u skladištima i zbog toga se povećava promet roba različitim načinima prijevoza jer naravno to je u funkciji potražnje. To je jedna rasprava koja je u tijeku i govorimo također i o kružnoj ekonomiji i o tome ćemo se također danas baviti, bavit ćemo se novim modelima razvoja. Kružna ekonomija dakle znači da se koriste materijali i stare koji nisu otpad nego resursi. Imamo primarne i sekundarne sirovine, nusproizvode, materijale koje možemo oporabiti, reciklirati i ponovno iskoristiti. Dakle, to je roba koja je u opticaju i koja još uvijek nije dobro povezana sa postojećim sustavom prometa roba. Mi se bavimo logistikom distribucije, no također se moramo zabaviti i ovim novostima što će značiti da treba sagledati i način prijevoza tih materijala kako bi se istim mogli ponovno iskoristiti. Kritične točke su dvije, smanjenje emisija stakleničkih plinova, onečišćenja zraka, ali također i zvučnog onečišćenja. Naime, Treba razmotriti i pitanje logistike takozvane posljednje milje. 80% europskih državljana žive u gradskim središtima. Tako da mi vrlo dobro znamo što znači prometno zakušenje i što podrazumijeva dovođenje robe u gradove i u gradska središta. Kada govorimo o logistici, moramo govoriti i o planiranju. U ovom sektoru nije moguća improvizacija. Dakle, planiranje treba biti globalno. I ključna riječ je integracija. Integracija politika zemalja članica, integracija djelovanja javnih tijela i e, privatnih subjekata u ovom sektoru i također integracija prometnih putova, dakle željeznica, cesta, unutarnji plovni putovi, zrakoplovstvo, integracija resursa nadalje, sredstava, novca. To je dakle politika koja iziskuje temeljito planiranje koje mora krenuti od podjele podataka i informacija. Dakle, treba osigurati pristup podacima i razmjenu podataka, što znači da je od ključne važnosti ulaganje u digitalizaciju ovog sektora, a to ulaganja moraju dobrijeti i do krajnjih korisnika, do malih i srednjih poduzeća, ne samo velikih subjekata u ovom sektoru, nego do malih i srednjih poduzeća koji predstavljaju 90% proizvodnog kapaciteta u Europi. Dakle, mala i srednja poduzeća moraju moći pristupiti tim informacijama i trebamo ih uključiti u ove promjene ako želimo ostvariti konkretne i djelatne rezultate. Treba dakle educirati osoblje, tu se nude mogućnosti stvaranja kvalitetnih radnih mjesta, iako u ovom sektoru postoje i određeni izazovi to je takozvani socijalni dumping, a i problem dumpinga ljudskih resursa. Tu mislim recimo na vozače kamiona koji putuju diljem Europe, a zarađuju 500 eura mjesečno i to predstavlja opasnost i također kada je riječ o nesrećama u prometu. Dakle, treba nam doista strateški i integrirani pristup ovom sektoru. Konkretnije govoreći, i s time ću završiti, ako je naš cilj prebaciti robu sa ceste na željezničke pruge, trebamo provoditi ulaganja i tehnološka istraživanja, trebaju nam dulji, brži vlakovi sa e, većom e, sposobnošću opterećenja, trebamo se brinuti za održavanje, zato jer ulaganje u željeznice znači ne samo izgradnju nove infrastrukture, nego i održavanje postojeće. Trebamo ukloniti uska grla koja postoje duž koridora. Ponavljamo u uvodu smo govorili o strateškim koridorima, o TNT mreži, no ti koridori ne smiju biti jednotračni, nego oko njih treba izgraditi jednu stratešku, integriranu i međusobno povezanu zelenu mrežu i također treba tu razmisliti i o sekundarnoj mreži koja će povezivati teritorij sa glavnim čvorištima. To je dakle pitanje politike koja treba donositi odluke koje će utjecati iznad svega na troškove jer znamo da cijenu određuje i odabir načina prijevoza. Dakle, tu je problem i utvrđivanja tarifa, različitih cestarina i sličnoga i poticaja. Naravno, vrijedi načelo prema kojem onečišćivač plaća i korisnik plaća i u gradskim područjama treba poticati e, rasprostranjivanje korištenja električnih vozila, treba smanjiti promet teških teretnih vola u gradskim područjima i istina je da u ovom e, sektoru nadležnost imaju lokalne vlasti, no Europa, osim što treba promicati razmjenu dobre prakse i osim što u okviru sporazuma gradonačelnika surađuje dakle sa lokalnim vlastima treba imati uži kontakt sa predsjednicima lokalnih vlasti koje su upoznate sa svakodnevnim problemima građana. Problem otpada i prometa je nešto što se tiče građana svakodnevno. Dakle, ako želimo povezati Europu sa građanima, trebamo se baviti ovim problemima. I Trebamo se dakle baviti ono, onime što se tiče krajnjih korisnika i njihovim svakodnevnim životom. Evo, to su samo neki od elemenata u ovom izvješću na vlastitu inicijativu. Ja sam se osvrnuo na e, točke koje se više tiču ekološke održivosti. Naravno, mišljenje nije potpuno, potrebne su mu dopune i za amandmane imamo vremena do 11. listopada i ja očekujem od svih doprinose i suradnju. Hvala vam. Sada možemo eh, čuti izvjestitelje u sjeni. Gospodin Dantan najprije. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Gospodin Dantan nažalost nije mogao biti danas na sastanku odbora te se ispričava radi toga i zamolio me da ja govorim u njegovo ime. E, gospodine predsjedavajući, poštovani kolege, hvala izvjestitelju na prijedlog ovog mišljenja. Mislim da je ovo dobar temelj za daljnji rad. Slažem se s onim što je rekao izvjestitelj, naročito što se tiče strategije smanjenja ugljika u prometu kako bismo postigli naše ciljeve zacrtane na konferenciji COP21. U okviru multimodalnog prometa možemo postići cilj smanjenja onečišćenja e, zraka, naročito ako usmjerimo promet e, ka željezničkom teretnom prevozu. Uz ovaj predlog dvije stvari mi se čine jako bitne. Najprije e, promet koji će biti nisko ugljični znajući da 94% prometa danas ovisi o e, nafti E, koja je jako, e, koja ispušta dosta CO2. S druge strane, električni prevoz ima mnogo manje e, ispuštanje CO2, mnogo je bolje u urbanim zonama i povoljniji što se tiče zadnje milje. Drugo, jako je bitno prikupljanje i dobro korištenje informacija kako bi se ubrzala digitalizacija logistike. Zato podržavam razvoj e, zajedničke metode e, stakleničkih plinova u izračuna stakleničkih plinova u EU kako bi se uzeli u obzir svi ovi plinovi u cijelom proizvodnom lancu. U potpuno se slažem sa ostalim prijedlozima izvjestitelja i siguran sam da ćemo naći kompromisno rješenja za sve ostalo u tekstu. Hvala. Hvala najljepša. A sada gospodin Dorman. Hvala predsjedniče, hvala izvjestitelju. Ovo je jako važna tema i moram nešto napraviti po ovom pitanju. Govorimo o, prijevozu i emisijama uličnog dioksida, to je nešto moramo smanjiti. No, moramo imati na umu da su velika prijevozna sredstva isto tako skladišni prostor i vlakovi na koje želimo skladištiti kamione moraju, ti vlakovi moraju doći na vrijeme postoje veliki izazovi da se danas roba dovede na vrijeme i to je nešto što moramo imati na umu. Dakle, zatim tu je i sigurnost na cestama sa ovim e, velikim e, prijevoznim kamionima. Moramo vidjeti kako ih učiniti sigurnim. E, moramo imati na umu i činjenicu da se primjećuje povećan, povećana konzumacija alkohola kod vozača i trebamo imati način sprječavanja pokretanja autobusa ili teretnog kamiona u slučaju da se detektira konzumacija alkohola jer alkohol za volanom za takvim, u takvim vozilima je jako opasna stvar. Moramo koristiti suvremenu tehnologiju da to spriječimo i moramo vidjeti kako raditi na ovome na razvoju su tako te cjelokupne logistike, te vidjeti kako surađivati sa željeznicom. To je sve jako dobro, ja se veselim suradnji i mislim da idemo u pravom smjeru. Thank you very much. And now, Miss Jaten. Hvala, gospođa Jaten Maki. Izvolite. Kiitoksia. Kuten alussa esittelijä tuossa totesikin. Hvala. Kao što je to sam izvjestitelj rekao na početku nastupa, prijevoz e, je odgovoran za četvrtinu emisija ugljičnog dioksida u Europi. Dakle, poslično tome, to je nešto što ne smijemo zanemariti. Ako želimo konkretizirati sporazum iz Pariza o klimatskim promjenama, moramo uveliko smanjiti emisije iz prometa. To nije nešto što je isključivo povezano uz razvoj tehnologija. Trebamo i praktična rješenja, promjene u ponašanjima, mentalitetu i možda je to ono što je najteže za napraviti. Mi smo na samom početku dugog puta. Nadam se da zakonodavci, europski zakonodavci neće ništa učiniti da ovo obstruiraju i nadam se da ćemo imati konkretnu volju da se ovo pokrene u državama članicama. Znam da će biti poteškoće u državama članicama, no one moraju same vidjeti što najbolje funkcionira u svakom, svakoj od njih kako bi se smanjile emisije CO2. No kako bi se to ostvarilo moramo najprije pokušavati, a ponekad i činiti pogreške. U sektoru prijevoza ne može se sve riješiti čistim tehnologijama, mobilnim aplikacijama. Treba nam promjena kulture, mentaliteta, načina razmišljanja. Moramo se moći manje kretati, smislenije. A sve to povezano je i uz parlament, a i uz cjelokupno društvo. Na primjer, parlament bi trebao moći pokazati put, dati primjer i odlučiti se za samo jedno sjedište. Zamislite sve emisije koje predstavljaju ova neprekidna putovanja između različitih sjedišta. Možda bi u tom slučaju Europska unija mogla pokazati primjer takvom promjenom mentaliteta. To bi moglo dati dobar primjer državama članicama. Mislim da možemo poboljšati učinkovitost e, sektora prometa, bilo da se radi o prijevozu osoba ili roba. Na tome i dalje trebamo raditi, no u svakom slučaju kada vidimo ujutru na što liči ulica Belijar, tu je puno automobila, ali najčešće po jedna osoba u svakom od njih. Treba potaknuti ljude da koriste javni prijevoz, no oni koriste javni prijevoz samo kada je taj prijevoz učinkovit, brz, ne skup. Dakle, trebamo na tome inzistirati i na taj način se može smanjiti emisije CO2. Predsjedniče, želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom eh, radu koji je omogućio da dobijemo kvalitetan tekst, a sada očekujem slijed da vidim kakav će biti konačni rezultat. Hvala. hvala. Sada u ime gospođe Konečne, gospođe Bojland. Hvala predsjedatelju. Gospođa Konečka me zamolila da s vama podijelim ove neke elemente koji se tiču izvješća. Dakle, pozdravlja prvi korak komisije da se uvedu e, standardi za korištenje goriva i smanjenje CO2 kada se radi o teškim e, teretnim e, vozilima koji također doživljava kao veliki problem. E, treba se nametnuti ograničenja glede emisije CO2, u suprotnom ćemo morati e, kada se radi o teškim e, teretnim vozilima voditi određene istrage. To je, istina je da kamioni predstavljaju manje od 5% ukupnog prometa, ali 25% emisija CO2. Dakle, 20 treba stati u kraj ovoj neučinkovitosti i nedostatku napretka zadnjih 20 godina glede učinkovitosti e, teretnih kamiona. Trebamo imati i e, postaje za električnih vozila uzduž TNT mreže i rješavati probleme, dakle, strepnje, vlasnika električnih automobila po pitanju toga gdje će napuniti svoj automobil. Isto tako treba raditi na sufinanciranju određenih projekata no jačanje konektivnosti pomaže, moramo imati na umu da to pomaže gospodarskom rastu, a opet neke zemlje su u potpunosti zanemarene i ugrožena je njihova socioekonomska budućnost. Zemlja iz koje ja dolazim je jedna od zemalja koja je iskusila gospodarske i proračunske poteškoće, a u Irskoj imamo E, inzistiramo na zapadnom koridoru u Irskoj e, da se razvije e, željeznički promet i ja ću na tome raditi. Ali u svakom slučaju ovo ostalo su u Katarini komentar. Hvala sad ovime fdd a gospođa Evi. Hvala. Ja zahvaljujem kolegi na nacrtu mišljenja koje je predstavio. Tu vidim da ima pozitivnih aspekata, naročito potreba da se prepoznaju izazovi s kojima se suočava sektor multimodalnog prometa i logistike koje treba riješiti u cilju sve veće održivosti, a tu naročito mislim na napore u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova u, u skladu sa rezultatima konferencije COP21. Međutim, želim naglasiti neke druge elemente koji iziskuju veću pozornost, poput potrebe da se poveća energetska učinkovitost u sektoru logistike i multimodalnog prometa i također potrebu da se na željeznicu prebaci veliki dio cestovnog prometa. Tu podsjećam na bijelu knjigu iz 2011. godine o prometu koja je zacrtavala vrlo precizne ciljeve. Dakle, kada je riječ o udaljenostima većima od 300 km prema bijeloj knjizi, se svoje trebalo prebaciti na druge načine prevoza put unutarnjih plovidbenih putova ili željeznice i ta e, bi promet trebao zastupati 50% u ukupnom prometu. No, još postoje dva elementa do, kojima je, do kojih mi je posebno stalo i koje treba uvrstiti ovaj dokument, a to je nužnost da se ocjena utjecaja na okoliš e, učini obvezatnom kada je riječ o projektiranju infrastrukture i također potreba da se uključi javnost u procese donošenja odluka kada je riječ o infrastrukturi koja može negativno utjecati na teritorij, na zajednicu koja obitava na tom teritoriju, budući da tu postoje brojni slučajevi koje bismo mogli navesti u tom smislu. Osim toga, ne smijemo odustati od potrebe da se poveća transparentnost procesa donošenja odluka kako bi se financijska sredstva Europske unije i zemalja članica racionalno koristila, što znači modernizacija postojećih čvorišta i također preispitivanje prevelikih projekata, jer oni se vrlo često temelje na vrlo optimističnim, ako ne i nerealnim procjenama komercijalnog prometa, a ne odražavaju stvarno stanje stvari i zbog toga postoji opasnost da budu neodrživi i opasni po zdravlje i okoliš. Hvala. hvala. Sada ćemo saslušati predstavnike komisije. Izvolite. Dobro jutro, dobro jutro predsjedatelji, uvaženi zastupnici. Ja sam Peter Demer iz e, glavne uprave MOV. Saslušao sam e, sve izvjestitelje, izvjestitelje u Sijeni e, i zastupnike s velikim interesovanjem. Ne mislim da trebam ulaziti u pojedinosti prijedloga, samo želim potvrditi da glede većine prijedloga sugestija komisije, komisija predlaže priprema prijedloge. Nedavno smo usvojili komunikaciju o niskougličnoj mobilnosti, tako da očekujemo vaše mišljenje koje će biti upućeno odboru TRAN, odnosno naša, e, javit ćemo se odboru TRAN i cijenimo dalju komunikaciju. Hvala. Hvala sada zaključak ove rasprave. Dajem riječ izvjestitelju gospodinu Zofuliju. Hvala. Samo želim podsjetiti na e, rok za ulaganje amandmana 11. listopada. Čini mi se da imamo slična razmišljanja i zajedničke ciljeve i sigurno ćemo zahvaljujući u sviju, uspjeti ostvariti te zajedničke ciljeve. Želim samo spomenuti, kao što je izvjestitelj rekao, dakle, da je rok za amandmane 11. listopad u 12 sati, glasanje na odboru NV 8. studenog, a na odboru TRAN 5. prosinca. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda izvjestiteljica, izvjestitelj je gospodin Duncan. I možemo započeti s razmjenom gledišta o amandmanima koji su, koji su predstavili kolege o ETS-u. Odmah predajem riječ izvjestitelju i saslušat ćemo njegovo mišljenje. Gospodine Dankan, izvolite. Hvala, predsjedavajući. ja sam, nažalost, morao napustiti ranije sasnak jutros zbog prosvjeda, tako da umjesto da ja iznosim svoje primjedbe, sad ću stati i predati drugima riječ. Uh, uh, Dobro, možemo odmah početi s izvjestiteljima u sjeni. Vidio sam gospodina... Nisam vidio gospodina Beleta do sad. Ali mogu dati riječ gospođi Dali koja zamjenjuje gospodina Gutelana. Izvolite Mirjam. Hvala predsjedatelju, hvala izvjestelju gospodinu Duncanu. Vjerojatno ću preuzeti malo njegovog vremena koje nam je uštedio. Ja ovdje zamjenjujem izvjestiteljicu SID-a Gutland, koja nije mogla nazočiti današnjem sastanku. E, koliko sam shvatila, pregovor između izvjestelja i izvjestelja o sjeni su pošli dobrim putem i, i konstruktivni su pregovori. I želim zahvaliti na tome izvjestelju. Ja ću sada predstaviti naše stavove SID-a, odnosno ime SID-a. Za socijaliste je ITS e, od ključnog značaja. Vjerujemo da nakon sastanka sporazuma iz Pariza jasno je da se Europa mora voditi put prema e, niskougličnom društvu, inovativnom društvu, a sam program ITS je u jezgri ovoga svega i Europa ovaj put mora uspjeti u tom projektu. SID želi da ETS bude ono što je uvijek trebao biti, dakle jak progresivan sustav koji kombinira redukciju emisija i održivi razvoj koji će predstavljati pravi poticaj e, za e, investiciju i razvijanje niskougljičnih e, tehnologija koja, će, koja je jedini jedina mogućnost pozitivnog razvoja naše budućnosti. No, kako bi to uspjelo, moramo unijeti nekoliko promjena. Prva stvar jeste smanjiti sustavno prekomjerno opskrbu emisija kredita, jer to je već isuviše dugo vremena ugrožavao sustav ETS Reforme koje trenutno pregovaramo predstavljaju prigodu koju Europa mora iskoristiti kako bi se maksimalno iskoristio potencijal ETS-a, kako bi se koristili e, srednjoročni i dugoročni kako bi se stvarali srednjoročni i dugoročni ciljevi za borbu protiv klimatskih promjena. Imamo nekoliko amandmana za smanjenje e, emisija za i ostvarenje ciljeva za 2050. Tu se mora brže smanjivati mjehur e, dozvola za emisije koji je stvoren na tržištu. SID također pozdravlja činjenicu da će se ovdje stvoriti gornji prag besplatnih e, alokacija emisija, sustav dražbe i prodaje kupovine i prodaje kredita. Dakle, ovdje e, ovo je samo privremeno rješenje, dakle, pozdravljamo rješenje od posto, no želimo da se to poveća u buduće. Mislimo da treba to biti prirodno rješenje da prihodi sa dražbi budu upotrebljeni isključivo u svrhe zaštite okoliša. Važno je da sustav bude pravedan, treba nam preciznija i pravednija dodjela su, e, emisija, da se izbjegne curenje ugljika trajne trajne smjernice moraju potaknuti najučinkovitije korištenje. Isto tako želimo podržati ažuriranje informacija kako bi sustav bio učinkovitiji, kako bi kako bi sustav bio učinkovitiji moramo imati centralizirani sustav e, i trenutno stanje u nekim državama članicama pruža podršku, drug, drugi ne i to jednostavno nisu jednak pravila za sve. Još jedna druga tema koja je važna za naš klub zastupnika je solidarnost i da niko ne bude prepušten sam sebi u e, tranziciji, postupku prelaska na društvo, niskougljično društvo. Važno je da naš trud e, u borbi protiv E, klimatskih promjena ne bude imao negativna društvene utjecaje i zato predlažemo novi socijalni fond koji će e, imati za cilj pomaganje određenim regijama. Naravno, inovacija od ključnog značaja da ETS e, postane bolji sustav. Predsjedatelj moli govornicu da bude sporija, a govornica se čudi. Dakle, test treba biti funkcionalni sustav u buduće, a s tim u vezi predlažemo da pojačamo fond za inovacije. Od ključnog značaja jeste da ovaj fond za istraživanje i ulaganje bude takav da može podržati europske europski poslovni sektor i održivi rast. Dakle, uz ove mjere e, SID su uvjereni da ETS sustav može biti dobar instrument koji će pomoći Europi da kombinira smanjenje emisija i gospodarski rast i stvara valjanu podršku industrijskim e, i inovativnim inovacijama za budućnost. Thank you very hvala. Sada gospodin Belet ima Thanks very much, uh, chairman, and uh, good morning. Um, Hvala predsjedniče, dobro jutro. Imam nekoliko opaski o glavnim, glavnoj temi ovog važnog dosija uh, faktor linearne redukcije. Dakle, mi smo jasni po tom pitanjima, po tom pitanju i želimo se, želimo se držati onog prijedloga od 2% Europske komisije, jer Mislimo da je to ambiciozan prijedlog koji je komisija predložila. Dakle, to je jedan od, jedan od preuzetih obveza na e, međunarodno preuzetih obveza u Parizu i slažemo se da to trebamo ispoštovati i e, u odnosu također s međunarodnim partnerima, dakle podržavamo taj prijedlog. Što se tiče dražbe, to je jedan važan e, temeljni stup ove, ovog prijedloga revizije. Pučani se slažu sa sustavom e, dražbi od ne 57%, već 52%. Znamo da većina dionika u ovoj prostoriji se referiraju na sasnak e, Europskog vijeća iz 2014. godine koji naravno poštujemo i e, podsjećamo da se tu rekao citiram udio koji treba ići na dražbu ne bi, trebao bi biti smanjen, ali se ne spominje koliko. Dakle, mi ne osporavamo odluku vijeća, što više, no mi smo svoj izračun napravili na temelju e, besplatnih e, emisijskih jedinica, dakle i želimo biti jasni, dakle mi se zalažemo za 52% i da bude jasno da ne želimo nikome dati nikakve besplatne e, emisijske jedinice e, mimo postotka od 10%, dakle za ove najučinkovitije u sektoru se slažemo da trebamo imati dodatne e, poticaje za dodatne dodatno smanjenje emisija u buduće. Što se tiče ETS-a i odnos sa zrakoplovstvom, mislim da postoji ne, e, ne opći dogovor, ali konsenzus e, glede toga da e, sustav dakle da zrakoplovstvo i morski prijevoz moraju imati posebna pravila. Zatim što se tiče besplatnih lokacija, to je još jedan od stupova ovog prijedloga. Dopustite da spomenem što E, što su Thomson Reuters, e, dakle, e, tržišni analitičari rekli, smatraju da prijedlog za četvrtu etapu može proizvesti, i citiram, velike dobiti za određene sektore, Pretpostavljam da gospodin Eckhout s ovim opaskama dolazi malo kasnije, ali može pročitati ove e, studije, u potpunosti ga razumijem. Bas, malo si zakasnio, to je sigurna stvar. Dakle, ponavljam, navod, citat e, predsjedniče Thomson Reuters su rekli dakle Thomson Reuters e, koje vjerojatno puno poštuju i zeleni kažu da u fazi četvrtoj takav prijedlog može proizvesti značajnu dobit za neke sektore, dok neki drugi sektori kao što, je, što su proizvođači cementa mogu e, pretrpjeti određenu štetu nanesenu i za svoju konkurentnost. Dakle, ova studija pokazuje da su važni sektori e, ugroženi i treba se vratiti na cirkularni prijedlog, binarni prijedlog i pristup komisije. Dakle, nadam se da još uvijek ima mogućnosti da se dođe do kompromisa po tom pitanju. Što se e, tiče mjerila, predlažemo da, da usvojimo ambiciozna mjerila, no treba ih odrediti prije, prije početka novog razdoblja i da imamo jasnu putanju e, u drugoj polovici razdoblja kako bi dionici znali da postoji određena stabilnost i razumna smjer, razuman smjer koji će biti zacrštan za ta mjerila na temelju pravih e, performansi, a ne za 2030 utemeljen na izračunu iz 2008. što nam djeluje donekle absurdnim. Što se tiče kvalitativne ocjene, mislim da imamo tu veliki konsenzus glede kvalitativnih procjena i kriterija. Nadam se barem da imamo tu E, dogovor e, većina kluba zastupnika slaže da ne treba utkinuti kvalitativnu ocjenu. Što se tiče CCF-a, pozdravljamo činjenicu da prijedlog prema kojem ne bi trebalo primjenjivati ovo do 10% emisija, e, da je to dobar prijedlog. Sam Herbert Jan je rekao da ova međusektorski faktor korekcije ne treba, dakle, primjenjivati. Spomenuli ste također i sustav e, dinamičke dodjele alokacija. Isto tako neizravni troškovi. Mislimo da ovaj e, usklađeni pristup e, do određene razumne ima potporu ne samo našeg kluba zastupnika, već i drugih klubova zastupnika u ovom domu, što je jako dobro, no mislim da puna kompensacija na europskoj razini je nešto što je iznimno ambiciozno i što ćemo teško ostvariti. Možda bismo trebali predvidjeti činjenicu da same države članice popune tu razliku, odnosno da pomognu na nacionalnoj razini, dakle uz e, harmonizirani pristup e, i određenu fleksibilnost e, na nacionalnoj razini, e, uz kombinaciju to dvoje mogli bismo doći do kompromisa. Kada se radi o malim emiterima, tu se slažemo. A što se tiče interakcije s drugim politikama, evo to je moja zadnja točka, želim reći predsjedniče, dakle da postoji očito dogovor sloga da moramo uzeti u obzir činjenicu da učinak e, sustava ETS-a zajedno s nekim drugim nacionalnim politikama, obnovljivim energijama, e, učinkovitim energijama koji svi za cilj imaju smanjenje emisija ugljičnog dioksida, dakle moramo imati na umu učinak, ukupni učinak e, svih različitih emisija, politika, no trebamo vidjeti prije početka razdoblja, na koji način te različite politike međusobno utječu. Dakle, preklapanje svih tih politika moramo uzeti u obzir. To su moje glavne opaske što se tiče ključnih tema u vezi s prijedlogom ETS. Hvala lijepo. Thank you very much. And now we give a possibility. Hvala najljepša. A sada dajemo mogućnost gospodinu Aikautu da objasni svoje stajalište. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Ako se možemo samo vratiti korak unatrag. Možda ako se možemo vratiti na prošlu godinu u Parizu gdje su svi klubovi zastupnika pozdravljali, odobravali i govorili o uspjehu konferencije. Svi klubovi e, zastupnika su e, tražili, tražili da dođe do ratifikacije jer je to bilo ključno za nas. Znaju li ljudi zapravo što smo se dogovorili u Parizu ili je bilo samo jako lijepo ići u Pariz, biti tamo i da se sada život, život dalje? a e, zapravo ne prisustvo mnogih zastupnika u ovoj prostoriji nam puno govori o tome. Ovo je jedan od najbitnijih instrumenata za suzbijanje posljedica klimatskih e, promjena, a odbor ENVI je vodeći odbor na ovom pitanju. Ovo je jedan najbitniji dosije na kojem radimo trenutno. A pogledajte malo oko sebe. Vrlo malo zastupnika je prisutno. Znate li zašto? Zato što su mnogi odustali od ovog. Odustali su od ovog instrumenta. To je ono što se sada dešava. Jedan od najbitnijih instrumenta koji nam je nužan kako bismo postigli nešto glede ciljeva dogovorenih u Parizu nema dovoljnu političku potporu i to je najbitnije pitanje. Prije nego što uđemo u detalje e, sadašnjeg nefunkcionirajućeg sustava trebamo razmisliti zbog čega više nitko ne sudjeluje u ovakvoj raspravi, zbog čega smo došli do ovakvih problema i zbog toga ne mogu samo ograničiti cinične komentare na gospodina Beleta koji se odjednom sada jako usredotočio na Thompsona Reutersa. Možda biste trebali pročitati sve studije u kojima se kaže da sadašnji sustav jednostavno ne funkcionira i da se treba potpuno razraditi. Nemamo predlog e, niti jedan koji bi bio cjelokupan za reviziju. Već se govori, evo, malo ćemo ovdje sada učiniti nešto za isticanje ugljika, nešto ćemo učiniti malo za male onečišćivače, ali ovom e, u ovoj analizi u kojoj se, o kojoj ste vi govorili se govori o tome što će se desiti do 2020. godine sa 2000 milijuna emisijskih jedinica, a mi danas ovdje raspravljamo samo o nekim manje bitnim pitanjima. Reći ću vam zbog čega sve više i više e, se pitam zašto trebamo ulagati u poboljšanje ovog sustava. Evo pogledajte predlog koji je danas pred nama. Ako ništa ne učinimo po pitanju ETS-a, ako ga ostavimo ovakvog kako je, onda će se prestati primjenjivati sva pravila za isticanje ugljika do 2020. godine. Sva izuzeća, članak 10c i sve drugo će se jednostavno zaustaviti do 2020. godine. Pa dobro, e, ne znam e, svi se brinu sada za to. Ja ne, jer jedino poboljšanje koje e, postiže komisija E, je povećanje e, linearnog e, faktora smanjenja na 2,2%. Ako vidite što to znači za emisijske jedinice, to predstavlja 4000 milijuna do 2030. godine. Dakle, ovaj predlog komisije je samo taj da se dobije nekoliko stotina milijuna emisijskih jedinica do 2030. godine. To je e, ono što ćemo postići s ovim linearnim faktorom smanjenja. Ali istovremeno komisija predlaže da oduzme 250 tisuća e, emisijskih jedinica izvan sustava, a da ih e, uvede u rezervu, novu rezervu. To je tih 400 milijuna, onih 400 milijuna koji ćemo iz treće faze prebaciti u četvrtu fazu. Kako ćemo na taj način smanjiti e, negativan utjecaj na okoliš? Pa nećemo. Dakle, što se mene tiče, mi se sada možda možemo pokušavati boriti protiv bilo čega, možda čak nećemo ni postići e, dogovor o ovom pitanju, pa nije ni bitno jer zapravo nećemo ništa ni postići ovim prijedlogom. E, nakon e, Pariza e, i nakon ovog predloga koji je jako bitan za nas u medijima odmah govorimo da možda bi to mogli, postići sa 2,4, ali poslije se to smanji i to su sve spekulacije mi sada imamo jedan instrument koji ne funkcionira, koji nam neće omogućiti borbu protiv e, negativnih okolišnih učinaka i neće nam omogućiti ostvarivanje ciljeva iz Pariza. Evo, ovdje ne vidim ni izvjestitelja iz e, u sjeni iz Aldeja, vidim da ni Gue nije zainteresiran za ovo pitanje, pa ne znam zašto se bavimo ovim. Mislim da trebamo na mnogo drastičniji način razgovarati o tome što ćemo učiniti po ovom pitanju na vrlo ozbiljni način. I moramo vidjeti kako ćemo razmotrati ovaj e, sustav i učiniti nešto sa viškom emisijskih jedinica. Tek tad ćemo moći e, raspravljati o istjecanju ugljika. Da, možemo i o tome raspravljati, ali prije toga moramo imati sustav koji će funkcionirati Sljedeće godine Kina počinje e, nacionalni pilot projekt o ETS-u, a od 2020. godine će početi s trgovinom. Ako se mi usredotočimo samo na pravila o isticanju ugljika, onda ipak trebamo se osvrnuti i na ono što radi te u ostatku svijeta, jer koliko ja znam, do istjecanja ugljika dolazi zbog toga što se na međunarodnoj sceni ništa ne čini. Ovaj svijet se e, okreće, ovaj svijet ide jako, jako brzo i mislim da i mi trebamo brzo reagirati ako želimo nešto pozitivno postići. Thank you very much. Hvala najljepša. Sada gospođa Evi. Hvala. Slažem se sa velikim dijelom onoga što je rekao kolega Eichhut. U svim svojim dosadašnjim izlaganjima o ovom predmetu nastojala sam e, ukazati na sve nedostatke kojih smo sada već svjesni kada je riječ o ovoj politici koja je između ostaloga i jedan od stupova Europske unije klimatske politike iste no očito je da taj stup ne postiže ništa, ne postiže nikakve konkretne rezultate jer znamo da su zabilježena smanjenja emisija nešto što možemo pripisati uvođenju veće energetske učinkovitosti u proizvodnji više nego pravim ulaganjima kako bismo omogućili poduzećima da prijeđu na čišći način rada. Trebamo sagledati problem na drugačiji način i na to treba pozivati parlament. Trebamo imati tu hrabrost. Naravno, ne možemo sada samo tako odustati od te politike ni danas ni sutra, ali u najmanju ruku moramo početi dugoročno razmišljati o mogućim rješenjima koje ćemo primijeniti. Primjerice, to bi mogla biti rješenja koja donose istraživanja po pitanju kvantificiranja sadržaja ugljika u proizvodima. I dakle, na tragu toga mogli bismo iznaći rješenje za klimatske probleme. No vratimo se ovom predmetu. Iznijet naša stajališta o do sada razmatranim kompromisima. Smatramo da je visoka cijena CO2 jedini koristan pokušaj kako bi se prikupilo sredstva u blagajne zemalja članica koje moraju provesti mjere kako bi se smanjile emisije iz sektora koje obuhvaća ovaj sustav. Iz navedenog razloga treba na najmanju moguću mjeru e, smanjiti broj besplatnih e, emisijskih jedinica. Kada je riječ o legendarnom čimbeniku smanjenja 2,2 je prenisko, ali mi smatramo da je i 2,4 vrlo malen korak, a to također zahtjeva i pregovore sa vijećem koji nas stavlja u vrlo nepovoljan položaj. Dakle, to je doista vrlo slabo polazište i to treba povisiti. Prijedlog o povećanju gornje granice za 50 tona za opt-in i opt-out malih onečišćivača je nešto čemu se snažno protivimo jer bi to zapravo omogućilo malim onečišćivačima da ne uvode nikakve mjere za nadoknadu. I nadalje brine nas podrška CCS-u, dakle to je opasna metodologija koja bi mogla donijeti koristi samo naftnim e, poduzećima koji upravljaju bušotinama u Brentu, a e, te emisije bi se onda pretvorile u lokacije za skladištenje nakon zatvaranja ovih pogona i kada će te pogone naslijediti zemlje članice za koje će se utvrditi nadležnost nad ovim skladištima. Dakle, mi oštro kritiziramo prijedloge koji su danas na razmatranju i naše mišljenje o ovom stupu klimatske politike i ono koje sam navala na početku. Dakle, mislim da bismo trebali učiniti sve što naše moći kako bismo promijenili pravac. Hvala. Sada gospođa, gospodin Lise. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Hvala svima koji su radili na ovom izvješću. Ovdje se radi o jednom predlogu iz više dijelova, te želim samo naglasiti jedan dio tog predloga koji je bitan za pučane. Postoji jedan sektor koji zbog tehničkih ograničenja ne može smanjiti emisije CO2 i postoji rizik o izmještanja proizvodnje e, u Kinu, na primjer, usprkos svemu dobrom dogovoru koji je postignut u Parizu. Što se tiče te vrste industrije, malo mjera je poduzeto i ne uzima se u obzir e, konkurencija e, drugih zemalja. Mi moramo imati E, više besplatnih emisijskih jedinica za kemijsku industriju, industriju e, čelika ili industriju proizvodnje gnojiva. Sve to su industrije koje se nalaze u putiškoćama zbog ovog našeg prijedloga. Na taj način bismo im omogućili e, određeni manevarski prostor te ne bi samo onih deset e, najučinkovitijih proizvodnih pogona imalo pravo na besplatne emisijske jedinice. Također trebali bismo izmijeniti uvjete stavljanja emisijskih jedinica na dražbu i poboljšati e, kriterije za pravedniju raspodjelu emisija. Također u nekim državama članicama, uključujući i moju E, državu. Nemamo službeni stav o ovom pitanju, ali koliko sam shvatio, Njemačka će dati svoj službeni prijedlog u nekoliko narednih tjedana i e, vjerojatno će podržati prijedlog. Ovdje se ne radi samo o smanjenju od e, jedan ili posto. mi tražimo pet posto Mislim da trebamo ići još dalje od onog što je predloženo. Bilo bi dobro ako bismo mogli ići još dalje. Um 20% bis 2020 zu Zatim imamo i mekanizam zu benutzen, das wird abgeschafft. Das ist schon putem kojeg se koriste takozvani krediti trećih zemalja. A to je nešto što može služiti kao dobar temelj ovog predloga. Ne zaboravimo da u Montrealu je, smo rekli koje je naše stajalište o CDM-u. I mi ćemo imati novo smanjenje od 20% između 2020. i 2030. godine, ali bez CDM-a Također tu imamo i postrojenja za proizvodnju električne energije koja žele uložiti e, sredstva kako bi išle ka niskougličnom gospodarstvu. Dakle, mislim da bismo trebali ići u tom smjeru, da bismo trebali ići nešto, biti nešto ambiciozniji i da bismo trebali ići ka smanjenjanju smanjenju visokouglične visokougličnog e, gospodarstva. Što se tiče amandmana 139 i 140 koji se tiču zračnog prometa, trebamo vidjeti što je sa prometom unutar Europske unije, te uskladiti određene odredbe. Tu je potrebna e, dosljednost. Mislim da za sektor čelika ne možemo postići 43% sa svim poteškoćama koje to predstavlja za ovaj sektor, a za zračni promet e, tražimo smanjenje od 5%. Mislim da trebamo biti ambiciozni što se tiče ciljeva zacrtanih e, za zrakoplovstvo. Ne kažem sada da trebamo se u potpunosti približiti ciljevima zacrtanim za ostale sektore, ali barem malo. E, također, što se tiče e, željezničkog prometa, on je najbolji za e, okoliš, on jednostavno nije pokriven ovim e, sustavom trgovanja emisijskim jedinicama. Imamo također dražbe, onih 43%, u amandmanu 274. E, se govori upravo o ovom. E, možda bismo trebali e, dati neki poticaj željeznicama koje su jako dobre. Ako želite ići iz Brisela u Frankfurt, možete ići autobusom, avionom ili vlakom. Ali ćete te eh, na taj način ostvariti različitu stopu emisije eh, stakleničkih plinova. Također, ako imamo neko poduzeće koje mora ostvariti 43% smanjenja, kao na primjer sektor čelnika o kojem smo govorili, to nije u redu u odnosu na druga poduzeća koja trebaju ostvariti smanjenje od samo 5%. Mi smo također predložili povećanje fonda za modernizaciju. Smatramo da je potrebno uložiti više sredstava za modernizaciju infrastruktura, naročito u istočnoj i središnjoj Europi. Također, članak 10c je značajan. Bas Eichhout je o tome govorio. E, taj članak će prestati važiti uskoro i ako želimo riješiti probleme sa infrastrukturom središnje i istočne Europe, onda se trebamo pozabaviti i ovim fondom za modernizaciju i člankom 10c. Jedino na taj način ćemo moći ostvariti nužna ulaganja, te se nadam da će kolege podržati ovaj amandman. Hvala. E, Hvala najljepša. Poštovane kolege, evo na samom početku želim dati jedan opći komentar. Amandmani koji su uloženi na ovo izvješće gospodina Dankana pokazuju da ETS E, stvara više problema nego što ih rješava. Ovaj sustav jednostavno nije dovoljno učinkovit za smanjenje e, stakleničkih e, plinova. Čuli smo dosta negativnih komentara i možda bi bilo moguće doći do istog rezultata sa mnogo jednostavnim sustavom koji neće predstavljati toliko administrativnog e, opterećenja. A mi smo se odlučili ipak za jedan vrlo kompliciran sustav koji sadrži mnogo neizvjesnosti za mnoge sektore koji se tiču ETS-a. Ovdje govorim e, i o sektorima koji su izravno uključeni u sustav ETS-a kao i za potrošača električne energije. Većina nas je svjesna problema s kojim se suočavamo. E, postoje ogromni problemi za neke od sektora u ETS-u, ali čini mi se da nemamo zajedničko mišljanje o tome kako ići dalje. S druge strane, Postoje rješenja koja su se već pokazala učinkovitim, ali umjesto da koristimo ta rješenja, mi izmišljamo nova i na taj način otežavamo situaciju sektorima koja su na tržištu. Udaljavamo se od planova za nacionalne investicije. Umjesto toga smo tražili da... dođe do konkurentnosti između proizvođača, odnosno da e, se da umjesto toga pozdravamo prijelaz prema natječajnom postupku. Također e, možemo reći da ne znamo što će se desiti sa gospodarskim rastom u narednim godinama. Sve je to dosta neizvjesno. Možda e, su neki među nama više za određena postrojenja koji, od kojih mi imamo interes ili se nalaze u našoj izbornoj jedinici, to je sasvim razumljivo, ali znajte da to može dovesti do ovakvih vrlo složenih situacija u kakvoj se i nalazimo. Moramo imati jedan e, raznolik pristup, naročito za one sektore koji e, su podložni riziku isticanja ugljika. Socijalisti, liberali i zeleni su predložili vrlo radikalna rješenja koja će određene sektore dovesti u vrlo tešku situaciju, na primjer sektor e, grijanja E, tu bi moglo doći na kraju do povećanja stakleničkih plinova. Dakle, postićemo upravo suprotno od onog što želimo. Vrlo dobro sam e, slušala predlog Pučana i SND-a isključiti 10% e, najučinkovitijih postrojenja određenog sektora. Također e, su govorili i o međusektorskom faktoru korekcije. To bi dovelo do situacije da 90% preostalih e, postrojenja, ako ne postignu zacrtani cilj, bi trebalo izgubiti još više kako bi postigli ono što se traži od njih. Dakle, tu postoji dvostruko kažnjavanje ovih 90% postrojenja jer emisijske jedinice koje su besplatne su utvrđene u odnosu na proizvedene emisije stakleničkih plinova, ne predviđa se nikakva prilagodba kasnije i stoga će određena postrojenja ostati bez sredstava, neće moći ulagati dalje u inovacije, a to nije jedan od ciljeva ETS-a. Zatim, obično najmodernija postrojenja se ne nalaze u onih 10% e, najučinkovitijih postrojenja zbog razloga koje ne ovise o njihovoj volji. Radi se o energetskim strukturama i veoma često je to sve povezano uz pitanje okoliša. Iz tog razloga sam uložila amandmane kako bi se kako bi uvrstili 20% najučinkovitijih postrojenja temeljem e, recentnih e, informacija i tako bismo imali jedan prevedni sustav. Drugi amandmani koje sam uložila su vrlo jasni, vrlo jasno govore o mom stajalištu i e, u njima se govori da se u potpunosti protiv tim ambicijama koje bi išle dalje od onog što je reklo vijeće u zaključcima iz 2014. godine. Mislim da trebamo uzeti u obzir emisije koje su povezane uz proizvodnju i koje ne mogu biti smanjene. Također trebamo uzeti u obzir i ulogu šuma u državama članicama Europske unije u skladu s sporazumom iz Pariza. To mi se čini zaista važnim. Fond za modernizaciju i besplatne emisijske jedinice za energetski sektor za najsiromašnije zemlje Europske unije moraju biti podložni kontroli. Kontroli e, kojim će se baviti e, vlade država članica koje koriste ove fondove. Zatim, što se tiče kompenziranja neizravnih troškova, ovdje ne možemo djelovati protiv energetskog sektora koji se suočava s ogromnim izazovima e, politika za zaštitu e, okoliša Europske unije. Dakle, postoji ogroman pritisak e, na ove sektore, a znamo da se suočavamo i sa nedostatkom gubitkom e, energetskih postrojenja, te to treba uzeti u obzir kada se zacrtavamo ovako ambiciozne ciljeve. Hvala. Uh, Hvala, gospođa Riš. Thank you, Mr. President. Uh, had to leave after... E, kolega Farija, mora otići nakon glasovanja. Ja se želim nadovezati na ono što je rekao vas. Dakle, kolega mi je dao svoje napomene koje su vezane uz amandmane koje smo podnijeli. Dakle, evo što kaže gospodin Farija, dakle, brodarstvo i zrakoplovstvo su jedini e, sektori koji ne pridonose ciljevima za klima Europske unije. Prema prognozama Europske unije te se emisije trebaju povećati da 54% do 2030. godine i da 86% 2050. Dakle, to predstavlja 13,7% ukupnih emisija iz prometa 2013. godine u Europskoj uniji do 2050. godine međunarodno brodarstvo bi moglo biti odgovorno za 17% ukupnih emisija ako se to ne uredi. Naravno, to je nekompatibilno sa našim ciljevima za smanjenje do 2030. godine i ako želimo e, smanjiti emisije u cilju ostvarenja obveza iz konferencije COP21. Dakle, ETS e treba nam pomoći u ostvarenju ciljeva iz 2000 i da, usporeću, razumijem. Ovi se amandmani temelje na postojećem europskom sustavu praćenja emisija iz brodova i želi se smanjiti na najmoguću mjeru dodatne administrativne troškove za luke, lučke uprave i e, vlastike brodova. Dakle, to bi išlo na sljedeći način. Vlastnik broda koji dolazi ili e, iz ili e, ulazi u europsku luku treba se pridržavati sustava ETS kada je riječ o njegovim emisijama emisijama CO2 ili treba platiti jedan iznos u fond kojim će se otkupiti odgovarajući broj emisijskih jedinica u njegovo ime. Taj bi fond funkcionirao također i kao mehanizam za ponovno ulaganje 30% sredstava e, u, emisijske jedinice kako bi lučka industrija bila učinkovitija i na taj način e, bi se e, poboljšalo modernizaciju pogana u smislu smanjenja emisija i to bi moglo iznositi do milijarde eura na samome početku. Hvala vam. Thank you very much. Now Miss Gardini. Gospođa Gardini. Hvala. Ja se želim usredotočiti na ono što smatram glavnim prioritetom, odnosno na neizravne troškove. Jer trebamo ukloniti nepravilnosti sadašnjeg ETS sustava koji dovodi do internog dumpinga u trenutku kada se dobrovoljno nadoknađuju neizravni troškovi i znamo da to čini vrlo mali broj zemalja članica jer se ih malo može i priuštiti. Dakle, kada zemlje članice ne bi imale mogućnost plaćanja nadaknade na e, dobrovoljnoj osnovi, to bi se pretvorilo u državnu pomoć i ovaj sustav jednostavno nije održiv takav kakav jest. Osim toga, ne razumijem razloge za otpor nekih zemalja članica koliko čujemo u kuloarima jer mi ne želimo ukinuti mehanizam naknade nego te naknade trebaju biti jednake za sve. Osim toga taj će problem se postrožiti i to će dramatično uvećati razlike unutar Europske unije. Dakle, imat ćemo nejednaku konkurentnost poduzeća ovisno o njihovom sjedištu, odnosno u kojoj zemlji članici se nalaze. Ako zadržimo ovaj status quo i u razdoblju od 2021. do 2030. budemo imali E, te svjedočbe koje će stajati od 25 do 40 eura, onda uviđate da u tim godinama će e, nepovoljni položaj malih i srednjih poduzeća koja djeluju u određenim zemljama članicama doista biti sve gori. Evo, postoje neke zemlje članice koje su uvažili ovaj problem i to su učinili i kolege, jer imamo više od 70 amandmana, da ne brojim sada amandmane i kolega iz odbora ITRE i e, MV na ovo izvješće, no ja bih zamolila doista kolege da pozorno prate razvoj događaja u ovom kontekstu i također želim zahvaliti našim izvjestiteljima koji se bave ovim predmetom, no smatram da i tu trebamo biti vrlo ambiciozni. Imamo brojne i razdovesne prijedloge. Čini mi se da je talijansko izaslanstvo iznijelo dosta konkretan prijedlog, a to je da se zasnuje sustav nadoknada koji će se temeljiti na dobiti u određenoj količini od e, jedinica koje će biti na dražbi od 2021. do 2030. To je amandman 81. No, u svakom slučaju trebamo naći neki sustav e, i sada tu neću ulaziti u detalje, možda će komisija detaljno to razraditi. No u svakom slučaju trebamo položiti temelje za jedan sustav koji će na europskoj razini predvidjeti naknade za razna poduzeća u svim zemljama članicama, jer ne postoje samo izravni troškovi, nego i neizravni troškovi. Dakle, ne razumijem kako možemo misliti da će ovakav sustav biti učinkovit. Jer u budućnosti sa ovim izmjenama koje ćemo uvesti i sa certifikatima koji će biti skuplji kako bi sustav funkcionirao, imat ćemo još više razlika. U našem amandmanu nismo naveli točan broj i jedinica, govorilo se o 3% i 3% bi bilo potpuno nedovoljno, to vrlo dobro znamo. Dakle, možemo prepustiti i komisiji da ocijeni potrebnu količinu kako bi se uspostavio usklađeni sustav u cijeloj Europi, ali ja u svakom slučaju smatram da je to prioritet. Isto tako sam e, duboko uvjerena, i to je drugi prioritet, da moramo pripaziti na razinu besplatnih jedinica koje će se osigurati industriji, zato jer to neće ići onečišćivačima nego onima koji su pokazali najviše vrlina i koji ispunjavaju sve kriterije koje mi stalno donosimo, dakle onima najboljima i samo njima. Osim toga, u globaliziranom svijetu vrlo lako je promijeniti djelatnost, a podsjećam na to da industrija znači radna mjesta, radna mjesta znače dohodak ljudima i također da mladi mogu pronaći posao. Tu ne smijemo misliti samo na poslovni aspekt poduzeća, nego također i na njihovu društvenu korisnost, dakle stvaranje radnih mjesta. Ne možemo poticati poduzeća na izmještanje, jer ako dođe do izmještanja pogona, onda ćemo imati još veće probleme i veće štete. Dakle, ponavljam, e, neizravni troškovi također e, i e, pažnja kada je riječ o emisijama koje se daju onima koji su najbolji. Hvala. Gospodin Balco. Hvala. Govorimo o sustavu ETS i Europskoj uniji i tu imamo dva suprotstavljena stajališta. E, riječ o ETS-u, zapravo se o tome ne odgovara, ne razgovara otvoreno. E, od industrije čujemo da se ETS smatra preprekom za sudjelovanje na globalnom tržištu. Drugo mišljenje zastupaju radikalni zeleni koji ETS, od ETS sustava. Očekuju postupno isključivanje termoelektrana na fosilna goriva zato jer će sustav ETS-a prisiliti neke zemlje članice na prilaz na zelenu energiju. No, jedno je sigurno i to treba jasno reći, a to je da sustav ETS-a sam po sebi osigurava pridržavanje obveza koje je Europska unija preuzela kada je riječ o emisijama. To je automatsko jamstvo. Mi zasigurno znamo da Europska unija tu želi biti učinkovitija. Dakle, za 2030. godinu predvidjeli smo 40% smanjenje emisija, no zamislimo da odemo još korak dalje, 50 ili 60%. Kako to možemo ostvariti? Ovako. Ako recimo imamo jednu čeličanu u Mađarskoj koja zapošljava tisuća ljudi, budući da je taj pogon nije previše modern, unatoč tome nastoji modernizirati svoj rad i smanjiti emisije. No, Budući da samo najbolji dobivaju besplatne jedinice, onda bi sljedeći korak bio zatvaranje tog pogona. To nije isto kao kad imate stari automobil i onda kupite novi jer vam je stalo do okoliša. Ne, govorimo o ogromnim ulaganjima i isto vrijedi za proizvodnju električne energije. Ako kažemo da trebamo zatvoriti određene elektrane, čak i ako one rade u skladu sa pravilima, pa evo u Mađarskoj ne možemo se isključivo osloniti na vjetroenergiju ili na solarnu energiju i ne možemo si to priuštiti. Naše vlade moraju ispuniti kriterije ETS-a i trebaju opskrbiti narod energijom. Dakle, što kada bismo imali za ciljeve? Kao što sam rekao, energija bi došla iz Ukrajine u tom slučaju. Dakle, zatvorili bismo termoelektrane u Mađarskoj, emisije bi se smanjile u toj dotičnoj zemlji, no otkupljivali bismo električnu energiju od Ukrajine i to bi proizvelo veće emisije u Ukrajini. Kako smanjiti emisije na globalnoj razini? Trebamo znati da Europska unija ima udio od 10% u ukupnim emisijama, no ni one se ne bi smanjile jer bi se prebacile u Ukrajinu, a u slučaju industrije čelika u Kinu. Ne govorimo samo o zaštiti radnih mjesta. Nego se moramo usredotočiti upravo na izmještanje ugljika. No, ne bismo mogli niti smanjiti emisije CO2 na globalnoj razini. Stoga, ako želimo ozbiljno smanjiti emisije CO2, a tu imamo ovaj cilj od 40%, onda trebamo povesti računa i o svemu što smo upravo rekao. Hvala. Nitko se drugi nije javio za riječ. A, ne, Pilar. Pristigla sam kasno jer e, sam e, sudjelovala u sastanku odbora za poljoprivredu, no želim e, se nadovezati na ono što je rekla gospođa Gardini. Trebamo staviti naglasak na pitanje naknada za troškove i trebamo reći da će ova uredba otežati situaciju poduzeća. Toga treba biti svjesni. A istovremeno trebamo biti oprezni kada je riječ o besplatnim jedinicama. Mi smatramo da smanjenje treba biti najviše 2,2%. Ne želim vam oduzimati dalje vrijeme jer ćemo imati vremena za dalje rasprave sa izvjestiteljem i suizvjestiteljima. Hvala, a sada riječ ima komisija. Hvala. E, mnogo toga je rečeno, mislim da neću stići osvrnuti se na sve, no moram e, reagirati na uložene amandmane i naročito na tri elementa, naročito u općenito e, okviru. Dakle, prvo, kako možemo uspostaviti ravnotežu između ambicioznih ciljeva i sprječavanja izmještenja ugljika. Komisija se nada da ćemo se moći nadovezati na prethodne uspjehe. Bili smo uspješni do sada, bili smo ambiciozni i nema podataka o nekakvom izmještanju ugljika. Prema našim stručnjacima, istraživači također prate ono što smo mi zacrtali i tu možemo biti zadovoljni uspjehom. No, Uspjeh u budućnosti ovisi o brojnim elementima i mislim da ste ih sve spomenuli, dakle o ažiriranju mjerila, izbjegavanju ili umanjenju potrebe za korekcijskim faktorom, neizravnim troškovima. No postoji još jedan važan element, a to je budući zakonodavni okvir i njegova potpora inovacijama u industriji, jer imamo sve više zakona koje pomažu našim poduzećima u razvoju naprednih tehnologija tako da ćemo zahvaljujući njima u budućnosti manje brinuti zbog izmješanja ugljika. Dakle, to je dio prijedloga komisije i također e, to treba uzeti u obzir u ovim raspravama. Dopustite mi još jednu konkretnu napomenu o onome što je rekao izvjestitelj Sjeni Pučana o ažuriranju mjerila, kao što predlaže komisija. Ako sam dobro shvatio, to se nadovezuje na podatke iz 2008. godine. Želim istaknuti da se e, komisija služi i starim i novim podacima. Dakle, mi smo ažurirali postojeće podatke i imamo nove podatke koje će trebati prikupiti uz e, naravno potrebne administrativne napore. Zašto se koristimo i starim podacima? Recimo kada idemo u Kinu i druga mjesta, e, ta 52 mjerila koja smo razradili prije nekoliko godina E, na temelju informacija o našoj industriji, kada je riječ o emisijama stakleničkih plinova, imamo doista podatke koji su neusporedivi sa ostatkom svijeta. Dakle, mislim da to moramo e, iskoristiti pri ažuriranju naših mjerila. I vi ste spomenuli također da imamo predvidljiv pristup koji omogućuje industriji da planira kako možemo nastaviti uspjeh e, koji smo postigli. Trebamo omogućiti zemljama članicama na istoku Europe u modernizaciji sektora energetike. Komisija smatra da je to ključno i također e, naši su sečelnici sporazumijeli sporazumjeli oko ambicioznih e, ciljeva smanjenja. Ne zato što e, žele podržati više jedan dio Europe na uštrb drugih, nego to je rezultat svih provedenih analiza koje pokazuju da procjena učinka u tim zemljama znači da se zemlje moraju suočiti sa ozbiljnim problemima. Dakle, do taj sporazum između čelnika je doveo i do novih zakonodavnih okvira i mi svi kao institucije sada trebamo razraditi upotrebljive instrumente u budućnosti i vidjeti kako će se izuzeća ponašati i kako će se ponašati industrija jer to može donijeti velike koristi u smislu modernizacije energetskog sektora u tim zemljama članicama. Treba također povesti računa o sljedećem elementu, odnosno kako ti mehanizmi mogu stvoriti e, učinak poluge za ulaganja, naročito iz privatnog sektora. I ako e, mi budemo uspješni u našim e, ulaganjima i ako budemo uspjeli privući i privatna ulaganja, taj će mehanizam biti još veća prednost za zemlje članice sa niskim prihodima. I još jedna posljednja napomena u vezi sa komentarima izvjestitelja zelenih. E, postavlja se pitanje je li sustav dovoljno čvrst. Pa dionici se ne slažu u tome i bi se spomenuli također i ocjene stručnjaka koje se razlikuju i među analitičarima i među istraživačima. Mi u komisiji smo se vodili načelom da čelnici Europske unije su e, rekli da trebamo imati dobro tržište ugljika i da ćemo uspjeti ostvariti ovaj cilj od 40% smanjenja emisija. U posljednjim raspravama na e, Vijeću za okoliš komisija je izjavila da je otvorena za razmišljanja o jačanju ETS-a e, kao pokretača dekarbonizacije u sektoru energetike. Dakle, mi smo pozorno pratili vaše rasprave u parlamentu No, u svakom slučaju trebamo djelovati unutar okvira zaključaka vijeća iz 2014. godine. Evo, to je sve što sam htio reći. Hvala. Najbolje hvala. A sada predajem riječ izvjestitelju kako bi zaključio raspravu. Najbolje hvala predsjedniče, hvala svima što ste sudjelovali u raspravi. Nadam se da ćemo moći dalje uspješno raditi sa svim ovim što ste doprinijeli raspravi. I am going now to remember the timetable. Hvala. Sada ću vas podsjetiti na rokove, dakle glasanje na Enviju 8. prosinca, a na plenarnom zasjedanju iduće godine. Najpša hvala. I vidimo se za